Iz ove rasprave mogu zaključiti da svi trebamo nastaviti budno pratiti daljnja zbivanja u Iraku, te e, da trebamo pomoći zemlji da prijeđe stabilizacije u obnovu, a to podrazumijeva dobro upravljanje, zaštite ljudskih prava i prosperitet. Htjela bih također reći da trebamo iskoristiti sve prilike koje nam se nude u bilateralnom i multilateralnom kontekstu kako bismo pomogli iračkom narodu da ispune svoje aspiracije te da se riješe regionalni izazovi koji utječu na situaciju u toj zemlji. U predstojećim mjesecima prvi dijalog temeljem partnerskog sporazuma između Europske unije i Iraka će biti održan i ta rasprava će sigurno biti važna. Dopustite mi da vam zahvalim na pozornosti i na strpljenju e, što ćemo ovaj važan dosije staviti na našu listu prioriteta. Hvala ministrice Tupurajnen. Evo, e, sada proglašavam e, zaključenom ovu raspravu. Na dnevnom redu sada imamo izjave Vijeća i komisije o političkoj deklaraciji UN-a na visokoj razini o univerzalnom zdravstvenom osiguranju. Prije nego što otvorim raspravu, moram vas ponovno obavijestiti da kako biste se javili za riječ, u spontanom javljanju za riječ i pomoću plave kartice možete se registrirati na standardan način ili putem novog sustava koji omogućuje zastupnicima da se elektroničkim putem zabilježe. Dakle, pozivam vas da sa sobom stalno nosite glasačku karticu, a ako se želite registrirati za spontano javljanje za riječ, možete to učiniti odmah, a ne čekati kraj e, rasprave. I sada u ime vijeća ponovno ćemo čuti ministricu Tuporajnen. Izvolite. Hvala. Uvaženi zastupnici, ako mi dopustite, Mogla bih reći da govoriti o zdravlju u tako kasno doba je malo proturiječno. Budući da sam ovdje na plenarnoj od 9 sati ujutro, mislim da bismo se sada svi već trebali odmarati ako želimo se pobrinuti za vlastito zdravlje. No, ipak, zadovoljstvo mi je s vama razgovarati o nedavnom događaju na visokoj razini koji je održan 23. rujna u okviru glavne skupštine UNA o univerzalnom zdravstvenom osiguranju e, i o izgradnji zdravijeg svijeta. To je događanje okupilo šefove država e, i donositelje odluka i osiguravatelje koji žele bolje zdravlje za sve. Univerzalno osiguranje znači da svi, čak i najranjiviji ljudi, odnosno posebice oni, imaju pristup zdravstvenoj skrbi kada im ona zatreba, a da ne moraju snositi velike troškove. Cilj je bio iskoristiti političke obveze i obećanja kako bi se usredotočili na obrzanje napretka ka univerzalnom zdravstvenom osiguranju, što uključuje i pristup e, ključnim i osnovnim zdravstvenim uslugama, e, zatim kvalificirano osoblje i pristup sigurnim i pristupačnim lijekovima za sve. Taj ambiciozan cilj je postignut u obliku jedne akcijske političke deklaracije o univerzalnom zdravstvenom osiguranju koju su podržali šefovi država iz svih zemalja članica UN-a. I to je još e, više divljenja vrijedno, budući da je to bila posljednja prilika do 2023. da se ostvare ciljevi održivog razvoja do 2030. godine i da se mobilizira politička potpora za podođenje e, čitavog e, ovog pitanja pod e, kapu univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Deklaraciju prati konkretan globalni plan djelovanja za zdrav život i dobrobit koji će biti primjer za nacionalne međunarodne agencije kako bi one zadovoljile zdravstvene potrebe građana. Naravno, dobro znamo da su još otvorena određena pitanja koja se tiču financijskih sredstava koja će trebati do 2030. godine kako bismo ostvarili ove ambicije. Ta ćemo sredstva osigurati mješavinom e, domaćeg financiranja prema mogućnostima svake zemlje i međunarodnim mehanizmima za pomoć. To je zahtjevna zadaća koja nam predstoji, ali naša vjerodostojnost će ovisiti o tome. I na kraju, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, želim naglasiti da Europska unija i njene zemlje članice moraju i dalje nastaviti predvoditi po pitanju univerzalnog zdravstvenog osiguranja u e, multilateralnom kontekstu koji nam je toliko drag, ali ga ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. 2020. godina će biti pokazna godina u tom smislu. Imat ćemo reviziju e, međunarodne konferencije iz Kaira o, populaciji i razvoju iz 1994. i pekičke platforme za djelovanje iz 1995. Europska unija i njene zemlje članice moraju se pozicionirati na e, samo čelo kako bi e, potvrdile taj e, pot, iz od prije 25 godina i kako bi osigurale da se ne učine koraci natrag. E, želim pohvaliti ministra Gaha iz Nizozemske koji je predvodio veliku koaliciju 58 zemalja koja je podržavala seksualna i reproduktivna prava i zdravlje. To su sastavni dio e, agende za 2030. godinu i kamen temeljac univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Ulaganje i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava je pri prihvatljivo i to može e, omogućiti nam da održimo obećanje da do 2030. godine nećemo dopustiti da itko zaostane. Želim naglasiti da će predsjedništvo i dalje ulagati sve napore u promicanje univerzalnog pristupa zdravstvenom e, zdravstvenoj skrbi za sve ljude, naročito za najpotrebitije gdje i kada je to potrebno u skladu sa ekonomijom dobrobiti, a to je pristup koji je uveo naše finsko predsjedništvo. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala svima na pozornosti. Hvala gospođo ministrice. I sada u ime komisije riječima povjerenik Mimica. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. 23. rujna Šefovi država i vlada i ministri zdravstva sastali su se na marginama Generalne skupštine UN-a prvi puta na eh, sastanku na visokoj razini o univerzalnom zdravstvenom osiguranju. Oni su podurpili jednu deklaraciju bez eh, presedana za univerzalno zdravstveno osiguranje i zdraviji svijet. Komisija pozdravlja ovaj povijesni događaj na kojem su zemlje članice UN-a priznale da univerzalno zdravstveno osiguranje za sve znači pristup pristupačnom preventivnom i palijativnom zdravstvenom osiguranju je također i pristup učinkovitim lijekovima i cjepivima. Zemlje članice UN-a su se obvezale da će ulagati u primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi osigurali cjenovno pristupačnu skrb i kako bi se zaštitila zdravlje žena i djece i kako bi se e, ojačale kapaciteti sustava osiguranja na nacionalnoj razini. No, um, tu se pokazala i podjela uh, zemalja članica UN-a kada je riječ o seksualnim i reproduktivnim uh, pravima i zdravlju. Uh, Nizozemska, koja je predvodila 58 zemalja, je izrazila snažnu potporu i univerzalno zdravstvenom osiguranju za seksualno i reproduktivno zdravlje. SAD sa ostalih 19 zemalja E, se e, distanciralo od tog odlomka iz e, deklaracije i te su zemlje zatražile sporije djelovanje po tom pitanju. Povjerenik Andrew Kajtis koji je uzeo riječ u ime Unije je naglasio da se Unija zalaže za postizanje ciljeva održivog razvoja i za zaštitu i promicanje prava sviju da uživaju najviše moguće standarde fizičkog i psihičkog zdravlja. Zdravlje je ključno za postizanje stabilnog i naprednog društva, također gospodarskog i socijalnog blagostanja i sigurnosti. Kako bismo se sveobuhvatno pozabavili zdravljem uza ovaj pristup koji ostvarujemo provedbom Europskog stupa socijalnih prava, moramo to prožeti kroz sve politike i trebamo e, izaći van granica zdravstvenog sektora. Samo istovremenim radom na e, rodnoj ravnopravnosti, e, vodi, sanitarijama, prehrambenoj sigurnosti, dostojanstvenom radu, socijalnoj zaštiti, okolišu i sigurnosti moći ćemo ostvariti opipljive rezultate kojima težimo. U tom smislu Europska unija treba i dalje ostati posvećena promicanju zaštiti i ispunjenju svih ljudskih prava, što uključuje i seksualna i reproduktivna prava i zdravlje. I treba nastaviti sa punom i učinkovitom provedbom pekinške platforme za djelovanje kao što je dogovoreno u okviru novog konsenzusa za razvoj. Nadolazeći samitu Nairobi u studenome će također obilježiti i e, ojačati obveze preuzete ovim programom za djelovanje iz Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju koji je usvojen prije 25 godina. Drago mi je što će izaslanstvo Europskog parlamenta prisustovati tom sastanku na visokoj razini. Djelovanje Unije dalo je dojmljive rezultate. Između 2013. i 2017. godine Europska unija je pridonijela tome da 90 milijuna poroda obavlja kvalificirano osoblje i također imunizacije 30 milijuna djece. 57 milijuna žena je dobilo potporu za kontracepciju. 11 milijuna ljudi su dobili e, tretman zbog HIV-a e, i također su podijeljeni lijekovi za sprečavanje malarije i za prevenciju iste. Također mi podržavamo svjetsku zdravstvenu organizaciju. Evo nedavno Unija je potpisala sporazum sa svjetskom zdravstvenom organizacijom težak 102 milijuna eura. Riječ je o partnerskom programu kojim se daje prednost univerzalnom zdravstvenom osiguranju. Kao globalni vođa Europska unija će i dalje podržavati partnerske zemlje u njihovim naporima ka izgradnji čvrstih, kvalitetnih i otpornih sustava zdravstvenog osiguranja i zaštite, pružajući uz to i e, pristup svim zdravstvenim uslugama i univerzalno zdravstveno osiguranje želimo ostvariti on, naš ambiciozan cilj je univerzalnog zdravstvenog osiguranja do 2030. Hvala vam. Hvala povjereniče. Evo sada počinjemo sa govornicima u ime klubova zastupnika. U ime Pučana riječ ima zastupnica Mozara. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Učinili smo bitne korake napred u borbi protiv glavnih uzroka smrti i bolesti na svijetu. Imamo sve duje životno očekivanje, stopa e, smrtnosti e, novoređenča i djece je opala i došlo je do pozitivnih promjena kada je riječ o AIDS-u i HIV-u i smrtnost od malarije je polovljena, no napredak na globalnoj razini nije bio jednak svugdje. Imamo razliku od 31 godine između zemalja koje imaju najkraće životno očekivanje i one koje imaju najduže. Milijuni osoba nemaju pristup niti osnovnim zdravstvenim i sanitarnim uslugama. Svake dvije sekunde jedna osoba od 30 do 70 godina preuranjeno umre zbog neprenosivih bolesti, a svaka treća žena je žrtva seksualnog nasilja u svom životu. Dakle, činjenice pokazuju da univerzalno zdravstveno osiguranje daje bolje životno očekivanje, ali je također i pokretač gospodarskog i društvenog rasta za sva društva u svijetu. Jedan od velikih primjera takvog uspjeha je upravo Europa. Imamo najbolji socijalni sustav na svijetu, ulažemo u sprječavanje, u promicanje zdravstva, primarnih zdravstvenih usluga, ulažemo u najnaprednije tretmane i liječenja, imamo najkvalificiranije medicinske stručnjake, imamo također univerzalnu zdravstvenu zaštitu koja je visoke kvalitete. Ova politička deklaracija nastoji poštovati i ostvariti treći cilj održivog razvoja na globalnoj razini. U Europi imamo dva važna instrumenta koja nam e, daju snagu i koja će nam omogućiti poštivanje ciljeva održivog razvoja. Prvi takav instrument je naš model e, zdravstvene zaštite, a drugi je model međunarodne suradnje. Dakle, tražim od finskog predsjedništva i od komisije da snažnije promiču međusektorske saveze između naših sustava zdravstvene zaštite i drugih na svijetu kako bismo podijelili e, saznanja iz istraživanja, pristup e, liječenju i e, sve znanstvene spoznaje. Mi dajemo 70 milijardi eura godišnje zdravstvu, dakle dajemo prednost e, u okviru međunarodne suradnje programima za zdravlje. Trebamo vicati prevenciju, a to počinje od prehrane, od primarne zdravstvene zaštite. Naši suradnički programi trebaju također nastojati smanjiti stopu smrtnosti novorođenčati i majki. Na svjetskoj razini moramo E, smanjiti također broj preuranjenih smrti zbog neprenosivih e, bolesti, a moramo smanjiti i učestalost prenosivih bolesti. Dakle, to su veliki europski instrumenti i zahvaljujući njima ćemo do 2030. godine postići univerzalno zdravstveno osiguranje za sve u cijelom svijetu. Hvala kolegice, došlo je do tehničkih problema. E, nismo imali kronometar, dakle vjerojatno ste malo dulje govoriti, ali to je na nama. Nismo krivi za to. E, znam da niste vi mogli sami voditi računa o vremenu. Kolega Ferrera, vi ste podigli pravu karticu, ali e, znamo da u ovom prvom krugu imamo govornike u ime klubova zastupnika, tako da mi potpredsjednici ne omogućujemo postavljanje pitanja u ovoj fazi. Hvala. A u ime SID-a riječ sada gospođa Fricon na minutu i 30. Tak, herr talman, och god kväll allesammans. Hvala lijepo i želim vam svima dobro večer. Mi socijaldemokrati pozdravljamo političku izjavu Ujedinjenih naroda. Jer Naravno, ako želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja, moramo ojačati zdravstveno osiguranje svih u svijetu. Za socijaldemokrate je to jedno od temeljnih prava čovjeka. Dakle, svi ljudi trebaju imati dobro osnovno zdravstveno osiguranje po našem uvjerenju, bez obzira da li ste stari, mladi, muškarac, žena, bez obzira gdje živjeli, bez obzira kojem društvenom sloju pripadate. Nitko ne smije biti isključen. Nažalost, danas vidimo da ljudi u raznim dijelovima svijeta nemaju pristup dobrom, čak i najosnovnijem zdravstvenom osiguranju. A to se onda odnosi i na e, dobru, dakle zdravstvenu skrb kod e, reproduktivnih prava, što te stvari koje se mnogim ženama u svijetu događaju su upravo neprihvatljive na tom području. Europska unija mislim da tu snosi veliku odgovornost i mora se zauzeti za pravo na pobačaj za sve žene. To je isto tako jedna od temeljnih sloboda, jer jedna od temeljnih sloboda je da svaki čovjek može e, da može odlučivati o svom vlastitom tijelu. Mi ćemo socijaldemokrati i dalje voditi borbu za ista prava za sve ljude, da svi ljudi imaju pravo na jednu barem dobru osnovno zdravstveno osiguranje. Hvala poštovana kolegice. A sada u ime kluba Renew Europe riječ ima gospođa Trije na dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Izjava Opće skupštine UN-a o univerzalnom zdravstvenom osiguranju prepoznaje utjecaj e, dakle ekoloških e, kriterija na zdravlje. Zagađenje zraka je zaslužno za velik broj smrti u svijetu, kontaminacija vode također može dovesti do poremećaja u sustavu reprodukcije. Klimatske promjene dovode do sve više infekcija putem zaraze komaraca. E, ta epidemija dolazi do Europe, dva slučaja zike, autohtone zike u Francuskoj su zabilježena u Francuskoj. Borbe protiv klimatskih promjena doista su jedna od e, osnovnih e, značajki i sastavnica kada govorimo o ovoj pojavi. Vi ste sami podsjetili da Europski parlament i Europska komisija rade na tome da zeleni program rada bude apsolutni prioritet. Također, sporazum iz Pariza nas podsjeća da je pravo na zdravlje jedan od temeljnih prava e, svih ljudi. Jedan od glavnih ciljeva novog zelenog programa treba biti kvaliteta ljudskog zdravlja. A tu je važno zdravlje ljudi, zdravlje životinja i zdravlje okoliša. U borbi protiv klimatskih promjena moramo staviti naglasak na edukaciju građana kako bismo izbjegli to da se pojave nove nejednakosti u zdravstvenom sustavu gdje stradaju oni najranjiviji. Veza između okoliša i zdravlja neraskidiva veza između e, okoliša i zdravlja trebala bi dovesti do toga da koristimo kriterije kao što je e, očekivana životna dob u dobrog zdravlja. Dakle, mislim da bi to zapravo bio jedan od najboljih ishoda novog zelenog dila. Hvala u ime E, zelenih boja. E, riječ e, ima gospodine gospodin Sotar. Hvala. Pozdravljam govor e, povjerenika Andru Kajtisa na e, sastanku na visokoj razini o univerzalnom zdravstvenom osiguranju u kojem je rekao da će Europska unija uložiti sve napore kako bi univerzalno zdravstveno osiguranje postalo stvarnost e, osim u Europskoj uniji i u zemljama partnerima. Također mi je drago što je naglasio pitanje zdravlja i u svim politikama i također da će komisija imati pristup koji se temelji na pravima. No to treba sada pretočiti u dijela, a samo ulaganjem u zdravstvena prava svih ljudi i osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi možemo ostvariti univerzalno zdravstveno osiguranje, da ono bude doista univerzalno. Želim spomenuti nešto konkretno kao predsjednica Europskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava. Zabrinuta sam zbog toga što neke vlade, uključujući neke europske vlade, se protive seksualnim i reproduktivnim pravima i jednakosti spolova u dokumentu skupine na visokoj razini. Na sreću, um, brojna skupina naprednih zemalja se osigurala da se seksualna i reproduktivna e, prava uključe u konačnu deklaraciju u skladu sa svojim pristupom i utemeljenim na pravima. Europska unija mora e, jedinstveno obraniti prava žena i djevojčica u Europskoj uniji i na globalnoj razini. Jasno je da nije moguće univerzalno zdravstveno osiguranje bez univerzalnog pristupa seksualnom i reproduktivnom zdravlju i želim zahvaliti povjereniku Mimici i e, gospođu tu Tupoj na njihovoj posvećenosti ovom pitanju. Hvala vam. Hvala. Poštovana kolegica, a sada u ime kluba ID riječ ima zastupnica Baldasare na jednu minutu. Hvala. E, osigurati svim građanima svijeta mogućnost kvalitetne zdravstvene zaštite i ispravnog liječenja neovisno o, mjestu i porijeklu je e, upravo značenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Nažalost, danas više od polovice svjetskog stanovništva nema pristup takvim uslugama i svake godine više od stotinu milijuna ljudi trpi ekstremno siromaštvo jer je moralo snositi zdravstvene troškove. Rješenje e, leži u prevenciji i e, tri prijedloga za ostvarenje ciljeva. Izdvajanje sredstava za nacionalne sustave, podizanje svijesti među stanovništvom za e, o ranim dijagnozama kako bi se spriječile teške bolesti i ulaganje u istraživanje i inovacije. U Europi se trebamo usredotočiti na sredstva za istraživanja i prevenciju, a u siromašnim zemljama e, usredotočimo se na zaštitu dostojanstvenog života. E, na kraju želim reći da na vrhu ljestvice Svjetske zdravstvene organizacije po kvaliteti zdravstvene skrbi nalazi se e, još e, uvijek talijanski zdravstveni sustav koji se još može poboljšati, ali u svakom slučaju predstavlja to primjer e, u skladu sa svojim načelima i karakteristikama. Hvala i sada u ime kluba e riječ riječima zastupnik Ferreira na jednu minutu. Hvala, Hvala lijepo predsjedniče. Polovina svjetskog stanovništva jednostavno nema pristupa zdravstvenom osiguranju. Ujedinjeni narodi žele do 2030. postići univerzalno zdravstveno osiguranje, što ako nastavimo raditi ovim tempom kako se do sad radilo, nećemo uspjeti. Svi ljudi i sve zajednice trebaju imati zdravstvenu skrb koja im je na raspolaganju i adekvatne službe. Međutim, mnogi ljudi nemaju jednostavno novaca da e, se daju medicinski tretirati. I sad kako možemo uopće ove dobre namjere koje su ovdje iznesene provesti u praksu? U svakom slučaju se mora investirati u zdravstvene službe, osiguranje i skrb u pojedinim zemljama. Međutim, što smo vidjeli ovdje u Europskoj uniji? Za mene je zdravlje pravo i zaštita zdravlja zapravo pravo to ne može biti luksus. Međutim, mogućnosti su jedno, namjere su drugo. U svakom slučaju moramo politički postupati, ne smijemo dozvoliti da se zdravlje pretvara u profitni biznis, profitabilni. Sada imamo odluku koja, parlamenta koju treba i provoditi. Hvala lijepo kolega Fransen, minutu i pol. Hvala lijepo. Predsjedajuća, štovane kolege, dobro je da danas vodimo ovu raspravu o univerzalnom e, zdravstvenom osiguranju. Jer doista je tako da diljem svijeta govore, žive milijuni ljudi koji nemaju pristupa zdravstvenoj zaštiti i osiguranju. Čak i unutar Europske unije postoje mnogi, mnogi ljudi koji nemaju nikakvu medicinsku skrb. Važno je ugraditi pitanje zdravlja i zaštite zdravlja u sva područja sve naše politike, a također povezati sa održivosti, jer možemo govoriti o zdravlju ako ne govorimo i o zdravoj zdravom okolišu. Ljudi se moraju zaštititi od opasnih tvari i svemu što su izloženi. Međunarodno je to tako da se sa opasnim i otrovnim substancama postupa prevelikodušno, preležerno. E, siromaštvo nadalje, siromaštvo vas čini bolesnim, a bolest e, vas dovodi do smrti i do prestanka zapravo društva. Prema tome, to je nešto što vrijedi i toga, zbog toga moramo se angažirati ne samo u svojim nacionalnim granicama, ne samo u europskim, nego i s globalnim. Moramo se angažirati da se uvede univerzalna zdravstvena zaštita, ali naravno u europskom kontinentu znamo da bi jedna kompletna zdravstvena zaštita koštala 600 milijardi eura, a pitanje je kako to ostvariti. E, seksualna i reproduktivna, e, reproduktivna prava i zdravlje također moraju biti u središtu pažnje. Treba nam dobar nadzir i zakonski propisi. Hvala lijepo kolegice. A sada gospođa Čerdas na minutu i 30 sekundi. Hvala lijepo. Zdravstvena skrb i zdravstvena zaštita moraju biti učinkoviti, a ova univerzalno zdravstveno osiguranje koje su Ujedinjeni narodi proklamirali kao cilj, zaista je odličan cilj, međutim da bismo ga realizirali do 2030. trebalo bi jako puno toga učiniti. Recimo, e, mi znamo da su kompletne bolnice i koncentrirane u urbanim sredinama. A čim odete u ruralna područja, realnost je sasvim drugačija. Recimo Madera. Na Maderi imamo 64% stanovništva koji uopće nemaju pristupa koji ima samo recimo kućnog liječnika, a jedna trećina stanovništva, više od jedne trećine, nema nikakvog ni liječnika opće prakse, ni kućnog liječnika, ni bilo kakav pristup medicinskoj zaštiti. To je Madera u Europi još uvijek. Prema tome mi moramo nešto učiniti da omogućimo pristup zdravstvu, zdravstvenoj zaštiti svim ljudima u Europskoj uniji. Recimo, moramo onda potaknuti medicinske struke, dakle medicinare, da odu u ruralne sredine, nekako ih potaknuti, jer ljudi bez obzira gdje živjeli imaju pravo na visoko kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ako ne budemo investirali u zdravlje, nismo investirali u naše društva. Kolega, imamo plavu kartu za vas. Sokol, Plava kartica gospodina Sokola, prihvaćate li?

Mislim da smo već zapravo napravili jedan napredak, iskoračili. Jer... Oprostite kolega, ali gospodin Serdaš treba odgovoriti na pitanje. Mislio sam da ja sad imam riječ, oprostite. Onorevole, mi scusi, ma lei deve parlare... Gospodine, oprostite, ali vi ste kasnije na redu, ali u međuvremenu smo imali pitanje. Vi ga niste postavili, vi ste na popisu govornika, ali morate pričekati. Imate kasnije riječ. Por favor. Okay, uh, thank you colleague for your answer. It is important that member states... Hvala lijepo, kolege. Dakle, potrebno potporu treba dati da se naravno i u ruralnim sredinama pruži zdravstvena zaštita. A mi znamo koji su tu veliki problemi. Mi se zalažemo da svi građani imaju tu mogućnost. Jer ako imate recimo, nemate pravih resursa da im to omogućite, onda znači da naši građani neće ni dobiti zdravstvenu zaštitu koju zaslužuju.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 Kolegice Če, hvala. Zdravlje je osnovno ljudsko pravo, tu se svi slažemo. Kako možemo osigurati da ljudi mogu doista i uživati u tom realizaciji tog svog prava? Jer danas imamo potpuno različite situacije u zemljama Europske unije. Kao liječnica mogu vam reći da je pristup u mojoj domovini Mađarskoj apsolutno nije temeljno pravo svih ljudi, nego samo pravo onih privilegiranih. Prema tome, osim toga postoji velika razlika u pružanju medicinske zdravstvene zaštite ovisno gdje ko živi. I onda naravno ovisi o tome koliko je u stanju platiti. Dakle, ljudski kapital je zapravo osnova svakog dobro funkcionirajućeg sustava i društva. Prema tome moramo osigurati da se liječnici i medicinske sestre adekvatno cijene, da budu i motivirani. Prema tome, a dio glavne socijalne zaštite je upravo zdravstvena zaštita i treba biti dio politike svake zemlje. Da, moramo se apsolutno boriti zato da kohezijska politika u EU pomogne svim građanima da imaju pristup e, zdravstvenoj zaštiti bez obzira gdje stanovali, kojeg su socijalnog statusa, kojeg su dobi ili kojeg su roda. Hvala lijepa. Kolegica konečno. Drage kolege, neke od vas se možda sjećaju da je 2017. upravo ja bila E, član kampanje koja je se vodila u Europi kako bi se uvelo univerzalno zdravstveno osiguranje do 2030. koje je onda predlagao Europski forum pacijenata. Onda smo pozivali sve europske zemlje članice da priznaju pravo pacijenata bez obzira u kojoj bili e, zemlji Europske unije nastanjeni da imaju mogućnost u svim drugim zemljama također pristup zdravstvenoj zaštiti i onda smo isto tako i ljekove i medicinske Uh, uređaja isto tako svima želim staviti na raspolaganje i spriječiti svaku vrstu diskriminacije među pacijentima kako niko ne bi bio isključen iz toga. Moram reći da zemlje članice nisu baš, svi su se s tim slažili da je to sve divno i krasno, u deklaracijama je to sve bilo sjajno, međutim u praksi se to baš nije provelo. Prema tome oni bi trebali svoju domaću zadaću provesti i početi sa onom deklaracijom gdje je parlament pozvao na veću inkluziju svih pacijenata u zdravstvenu zaštitu i početi ju realizirati. Hvala, ima zastupnik Sokol na i Lijepa, gospodine potpredsjedniče. Znamo i to se vidi i u ovoj raspravi da doista postoji konsenzus o tome da je pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo

u bolnicama i na hitnom primjeru gdje se kontinuirano rade e, teške operacije, e, vrlo po teškim uvjetima rade i to je jako teško je održavati. S druge strane, govorimo o preprekama koje imaju ljudi, koji se postavljaju ljudima da ostvare to univerzalno univerzalno pravo na zdravstvenu zaštitu. Mislim da bi u svakom slučaju počet trebati već u školama počet sa jednim zdravstvenim odgojem da se ljudi pripreme i da shvate koliko je zdravlje bitno i koliko ga treba čuvati. Mislim da bi možda trebali eh, uvesti jednu evropsku kvalitetu E, pružanja usluga medicinskih, tako da se to diljem Europe bude bez diskriminacije isto, isto što se daje u Briselu ili Rimu ili ne znam gdje da se daje diljem Europske unije. Također treba preventivu jako pojačati. Mislim da su tu europski programi bitni isto za preventivne programe da se vidi pregledi od E, raka i borbe protiv raka, zatim posebni preventivni programi za majke i bebe, zatim programi različiti evropski za zaštitu socijalno, e, reproduktivnog i seksualnog zdravlja. Hvala, zastupnik Majorino. Hvala gospodine predsjedatelju. UN je prošloga rujna osvajanjem političke deklaracije o univerzalnom zdravstvenom osiguranju preuzeo važnu obvezu neće biti lako ostvariti taj cilj. Zdravlje za sve je pravo koje bi moralo biti neosporivo, ali znamo da nije uvijek tako i da ostvariti doista univerzalno zdravstveno osiguranje znači osigurati svima kvalitetnu zdravstvenu uslugu, također raspoloživih, e, raspoloživost lijekova i cijepova i također odgovarajuće medicinsko osoblje. To sve znači da ne smijemo dopustiti da itko zaostane. Za sve je to potreban praktički kopernikanski obrat u određenim sektorima i svakako i značajna ulaganja. Nije riječ međutim o trošku nego o ulaganju.

Grazie, Izvolite. Hvala na pitanju i doista sam uvjeren da je tako Europska unija treba ulagati sredstva i rekao bih čak da Europska unija treba biti dosljedna samoj sebi. Na kraju krajeva socijalni stup već predviđa takva načela i odluke. E, sada ne smijemo zaboraviti i najranjivije skupine, ali pri tome ne smijemo pooštriti mjere e, štednje. Dakle, današnja rasprava bi trebala utjecati na ukupne politike Europske unije i mislim da se parlament naročito mora zalagati za ovo. Hvala zastupniče Majorino. I sada ima e, riječ e, zastupnik Gozales Kazares. Hvala lijepo predsjedajući. Mislim da je ova deklaracija un stvarno veliki korak naprijed. E, evo, 1996. Ergan Piu, jedan katalanski socijalist, uveo zdravstveni sustav kod nas koji predviđa i uveo je zapravo univerzalno jedno zdravstveno osiguranje u našoj državi ali nakon toga je, nakon puno godina, španjolska vlada to opet ukinula i ugrozila naš zdravstveni sustav. Mislim da su s tim na taj način povećavaju epidemiološke rizike, a osim toga i mnoge mlade ljude koji su nam doselili izlažemo velikoj medicinskoj krizi jer možda više uopće nismo u stanju otkriti bolesti sve koje oni donose i od kojih pate. Kad pogledate dakle tu povijest noviju zdravstvenog osiguranja u Španjolskoj onda ste svjesni da samo deklaracije nisu dovoljne. Naravno da moramo paziti na svoja prava i moramo djelovati zaista aktivno prema tome da se i u Europskoj uniji provede zaštita zdravlja to zaštita zdravlja nema veze ni sa spolom, ni sa rasom, ni sa nacijom, ni sa čim. To mora biti univerzalno. Prema tome mi se moramo i potruditi da ambicije naših država provedemo i to i zastupamo. Hvala gospodine. Imate e, plavu karticu, gospođo Monserrat, prihvaćate li pitanje? Španjolska nikad nije stavila izvan snage ili ukinula jedno univerzalno besplatno osiguranje, barem temeljno. Tu ste lagali. Moram, gospođi Monsara, reći da se ja točno sjećam da je izdala španjolska vlada dekret kojim je promijenila tako jedno temeljno zdravstveno osiguranje besplatno za sve. Ministrica je onda pokušala diskriminirati sve one koji nisu imali španjolsko državljanstvo ili one koji nisu bili duže od tri mjeseca u Španjolskoj, čak i ako imaju državljanstvo i osporila im na taj način pristup zdravstvenoj zaštiti što znači da oni koji bi otišli iz zemlje ili oni koji su doselili nisu više imali pravo na zdravstvenu zaštitu, vlada im je to oduzela tim dekretom. Isto tako znam da su pokušali u gradu Madridu različite slične mjere provesti, a to je onda išlo sve u okviru prijenosa prava sa centrale na regije. Hvala, time smo završili sa popisom govornika. Imamo spontano javljanje za riječ. Jedina se gospođa Ward javila za riječ. Izvolite. Uh, Hvala vam uh, gospodine predsjedavajući. Doista sam ponosna što dolazim iz političke stranke koja je uspostavila zdravstvenu skrb u Velikoj Britaniji laboristička stranka je postigla da svi imaju univerzalno pravo na korištenje zdravstvene skrbi. Od koljevke do groba. To smo učinili nakon drugog svjetskog rata dok su se još uvijek dijelile porcije. Međutim, Sada se želi osigurati besplatna zdravstvena skrb. Postoje neki koji stavljaju ljude ispred profita i javno zdravstvo ispred privatnog. To je temeljno ljudsko pravo, ali sigurno je da nemaju svi takvu sigurnosnu mrežu. Međutim, ja sam ponosna što je Jedinjena Kraljevina podržala 57 milijuna žene da koriste kontracepciju, da je više milijuna djeci cijepljeno, da je dano 11 tisuća cijepiva, odnosno lijekova za HIV-SIDU i isto tako da smo radili na prevenciji malarije. Mi moramo raditi na uh, univerzalnom uh, zdravstvenom osiguranju za sve i moramo se pobrinuti da nitko ne bude ostavljen po strani. Hvala. Budući da se nitko drugi nije javio za spontano javljanje za riječ, ovime to zaključujemo. A sada za odgovor u ime komisije dajem riječ povjereniku Mimici. Izvolite. Grazie mille, maro Hvala vam gospođo ministrice, uvaženi zastupnici. Hvala vam na vrlo živahnoj i korisnoj raspravi. Ja vjerujem da se iz ovoga jasno može vidjeti da se svi zalažemo za načela univerzalnog pristupa zdravstvenoj skrbi i da svi zdravstveni, sustavi zdravstvene skrbi u Europi su utemljeni na tom načelu. Usvajanje deklaracije UN-a doista je važno postignuće budući da se tu promiču ključne vrijednosti na kojima počiva Europska unija. Međutim, moramo se pobrnuti da obveze koje su preuzele članice Ujedinjenih naroda doista mogu biti pretočene u konkretna dijela svugdje u svijetu. U tom smislu pozdravljamo činjenicu da se ovdje u deklaraciji nalazi i formalni mehanizam revizije što nam omogućuje da vidimo kakav, je naprednu, kakav će napredak biti postignut 2020. i 2030. To bi trebala biti polazišna točka za naše danje napore i e, sastanak, e, sljedeći sastanak na vrhu 2023. godine kada će se napraviti sveobuhvatna analiza provedbe preuzetih obveza. Europska unija će nastaviti pružati potporu svim onim zemljama koje su e, spremne ostvariti pomake prema univerzalnom zdravstvenom osiguranju što uključuje i relevantne politike Europske unije i naša međunarodna partnerstva sa zemljama na regionalnoj i svjetskoj razini. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala povjereniče, a sada u ime vijeća riječ ministrica Tupu na kraju ovog maratonskog boravka koji nam je doista zadao velike glavobolje. Hvala. Hvala vam, hvala vam. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, zaključno vam želim svima zahvaliti na ovoj dragocjenoj raspravi i želim vam pružiti jamstva da finsko predsjedništvo doista neće štedjeti napore kako bi se nastavilo promicati univerzalni pristup zdravstvenoj skrbi što je potrebno posebno onim najranjivijima. To je da kako u skladu sa takozvanim gospodarstvom dobrobiti e, za koje se zalaže finsko predsjedništvo. Mi smatramo da je univerzalna zdravstvena skrb jedan, e, jedno održivo ulaganje. Posebno ćemo pozornost posvetiti pravu žena i djevojčica, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, Europska unija i države članice koji podržavaju multilateralni sustav u čijem središtu se nalazi UN, a i Europski parlament promiče njihova prava u kontekstu međunarodne konferencije te e, pekinške e, platforme 2020. Hvala vam na pozornosti i mislim da je sada trenutak da svima poželimo laku noć i mislim da svi trebamo dobro se naspavati jer je to dobro za naše zdravlje. Potpuno se slažem. Hvala lijepa ministrice. Ovime zaključujemo raspravu. Sljedeće zasjedanje održat će se sutra u četvrtak 24. listopada 2019. godine od 10 do 14 i onda od 15 do 16 sati. Dnevni red je objavljen i nalazili se na web stranicama Europskog parlamenta. Ovime zaključujemo zasjedanje i lako noć